Madame le Président. Bonjour à tous. Dobro jutro svima, dobrodošli. Dnevni red je sljedeći. Za početak usmeno pitanje vezano uz korjenjivanje genitalnog sakačenja žena. I za početak dajem riječ gospođi Zuber koja će postaviti pitanje. Hvala vam